Odbor za pravne poslove na svom sastanku 19. lipnja je provjerila dakle valjanost mandata zastupnika Kornijeja i zastupnice Lalonde te im, pružil, te im omogućila da uživaju zastupnički status počeši od 18. svibnja 2017. imali prigovore. Mandati se